So, ich bitte alle Kollegen Platz zu nehmen, alle ihre Abstimmkarten rauszuholen. Dobar dan. Molim vas lijepo da svi skupa se e, prihvatite adekvatne aparature za slušanje prijevoda i uključite u vaš kanal koji vam treba. Prije nego što počnemo, htio bih e, pozdraviti skupinu posjetitelja koji su nam došli na naše glasanje da vide. To je skupina iz e, Grostete i također jednu skupinu kolege Richarda Zebera iz Tirola, For Arlberga. Dakle, to su naši gosti da su dakle gosti gospođe Grosteti i našeg drugog kolege kojeg sam već naveo. Kosti iz Tirola. A sada ćemo početi sa glasanjem i to prema dnevnom redu koji ste dobili. Idemo elektronsko glasanje o, elektronskim vozilima na temelju prijedloga kolege Miroslava Uckog. Zeleni imaju koliko vidimo jednog previše. Vidimo da kaj šliter je to, dakle jedan zeleni nam je previše. Dobro, zatvoramo e, glasanje elektronsko. Pri tome sa 45 a i 11 protiv i jedno glasa suzdržanog izvješće je prihvaćeno. Nastavljamo. Gospodine Oski. Hvala, želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni koji su sa mnom surađivali na ovom vrlo teškom izvješću. Zahvaljujem i predstavnicima vijeća i mm, komisije. Trebalo je puno vremena da bismo došli do kompromisa, ali mi sada imamo dobar kompromis. Hvala, svi znamo zašto je dugo trajalo. A sada nastavljamo sa izvješćima i to je sada na redu Gardinje izvješće. Počinjemo sa zahtjevom za izmjenom broj 4. Za, protiv, prihvaćeno. 21 za, protiv, suzdržano. Dakle, elektronska provjera. protvara se. Imamo 21. Jesu svi glasali elektronske? Zatvara se elektronsko glasanje. Prihvaća se. 5 za. Protiv. Šest za. Protiv. Suzdržano prihvaćeno. 22 za. Protiv. Suzdržano prihvaćeno. prvi dio. Za. Protiv. Suzdržano prihvaćeno. Drugi dio. Sa 16. Za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 23 i 33 skupa za protiv suzdržano prihvaćeno 24 za protiv suzdržano koliko ja vidim usvaja se ali idemo elektronski kontrolirati otvara se elektronsko glasanje za kontrolu jesu svi glasali elektronski zatvara se elektronsko glasanje. I prihvaćeno je. Osam za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. Devet za, protiv, suzdržano, za, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržano, odbija se. 10 za, protiv, Suzdržano? Uh, usvaja se. 26 za. Protiv? Suzdržano? To nije baš bilo jasno koje je suzdržano. Idemo elektronski provjeriti za točku 26. Jesu svi glasali? završeno je elektronsko glasanje. Imamo 41 glas za, 19 protiv, znači usvaja se. Nastavljamo s točkom 12. Za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 27. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. 13. Za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 28. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. 14. Za. Protiv? Suzdržano. Prihvaća se. 29 za. Protiv? Suzdržano. Prihvaća se. 30 za. Protiv? Suzdržano. Prihvaća se. 31 za. Protiv? Suzdržano. Prihvaća se. 32 za. Protiv? Suzdržano. Usvaja se. 5 za. Protiv? suzdržano, prihvaća se. 17 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. osamnaest za, protiv, usvaja se. Osam, prihvaća se. Dva za, protiv, suzdržano, prihvaća se. Devetnaest za, protiv, suzdržano, prihvaća se. Zatim dolazimo do elektronskog zaključnog za glasanje. Jeste svi gotovi? Završeno je glasovanje, zaključeno. 54 da, nemamo protivnih glasova, nema suzdržanih. Dakle, čestitamo kolega. Dalje nastavljamo. Nastavljamo izvješćem gospođe Antonesku i počinjemo sa zahtjevom za izmjenom 17 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 18 za, protiv, suzdržano. Nije jasno, suzdržani nisu jasni. Idemo e, zahtjev za izmjenama 18 elektronskih glasanje. Je li su svi glasali? Jesu. Dobro, zaključeno elektronsko glasanje. Jasno odbijeno. 19 za. Protiv. Suzdržano isto moram elektronskim putem provjeriti. Elektronsko glasovanje uz 19. E, prijedlog. Jesu svi glasali? Zaključeno. Prihvaća se. Sada 20 od za. Protiv. Suzdržano prihvaća se 21 za. Protiv. Suzdržano 22 za. Protiv. Suzdržano nije jasno. 22 se ide elektronski provjeravati. Dakle, počnite. Jeste svi glasovali? Završeno glasovanje. Prihvaća se. 23. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. 24. Za. Protiv suzdržano, usvaja se. Idemo 25 za, protiv, suzdržanih. Po meni je prihvaćeno, ali idemo još jedan puta 25.3 provjeriti elektronskim glasovanjem. Jesu li svi završili glasanje? Zaključeno. I usvaja se. Četvrta, 4 i 26 skupa za, protiv, Suzdržano? Prihvaća se. 27 za. Protiv? Odbija se. 28 za. Protiv? Suzdržano? Odbija se. 29 za. Protiv? Suzdržano? Odbija se. 30 za. Protiv? Suzdržanih? Usvaja se. 31 i 5 identično za. Protiv? Suzdržano? Prihvaća se. 6 i 32 identično, za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 7 i 33 identično, za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 34 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržano, odbija se. 36 za, protiv, Suzdržano nije jasno. Idemo opet elektronskim putem provjeriti 36. točku glas za glasanje. Zaključeno glasanje. Odbija se. 37 za. Protiv. Suzdržanih. Prihvaća se. 308 i 8 za. Protiv. Suzdržanih prihvaća se 9 i 39 za. Protiv suzdržanih, prihvaća se. 10 i 40 za, protiv, suzdržanih, nije jasno. Provjera elektronskim putem. Jesu svi završili elektronsko glasovanje? zatvoreno elektronsko glasanje. Prihvaća se. 41 za, protiv, odbija se. 42 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se 43 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se 44 za, protiv, suzdržanih, odbijeno 45 za, dobro, na želju gospođe hepner kolegice, mi ćemo provjeriti projekt glasanje uz 44. Jesu svi glasali sad elektronskim putem? Zaključujemo elektronsko zaglasanje. Odbija se. Dakle, 45 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 46 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 48 za, protiv, suzdržanih, nije jasno. Idemo elektronskim putem broj 48 provjeriti. Jesu svi glasovali? Zaključeno glasovanje elektronsko. Prihvaća se. 49 za. Protiv. Odbijeno. Sad se vraćamo na 1 za. Protiv. Prihvaćeno. 11 za. Protiv. U suzdržanih odbijeno. 12, to smo već prihvatili 13 za. Protiv suzdržanih odbija se 14 za protiv suzdržani nisu jasni ponovno idemo glasovanje s 14 elektronskim putem provjeriti otvoreno jesu svi završili zaključeno glasovanje elektronskim putem odbija se 15 za protiv suzdržanih odbija se 16 ne moramo glasati Time smo stigli do konačnog glasanja o ovom prijedlogu teksta. elektronska provjera, otvara se elektronsko glasovanje. Svi svi glasali? Dobro, zatvara se elektronsko glasanje. To je prihvaćeno uz jedan glas protiv. Prelazimo na drugo, finalno glasanje. Počinjemo glasati. Jesu svi glasali? Za, završeno elektronsko glasanje. I to je usvojeno na isti način. I sada pitanje uz članak 70. Da li to želite o tome glasati? Da, vidim da mi se tu pomalo e, bojažljivo klima glavom. Dakle, kolegice i kolege, 30, 36. mi ćemo sada otvoriti glasanje o točki 36. Jesu svi glasali? Dvoje ne želi glasati. Ko su ti? Jedan. Dobro. Zaključeno je elektronsko glasanje. 60 za, tri glasa protiv. I prema tome, gospođo kolegice, srdačno čestitamo i puno vam uspjeha želimo u daljnjim pregovorima. Usvojeno je vaše izvješće, vaš tekst. A sada nastavljamo s tekstom sa glasanjem. Glasovat ćemo o izvješću o medu. Tu se moramo malo strpiti zato što je naša lista za glasovanje malo komplicirana, pa ćemo možda malu pauzu tu i tamo ubaciti da provjerimo kako smo glasovali. Stoga molim punu koncentraciju i sada počinjemo. Počinjemo sa 37, 308 i 60 on blok set amandmana za. Tko je za? Protiv? Nije jasno, moramo elektronskim putem provjeriti. Dakle, glasanje elektronsko je otvoreno. Jesu li svi glasali? Zaključuje se elektronsko glasanje. Odbija se. 45 za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 39 i 40 za, protiv, suzdržano nije, suzdržani nisu jasni, dakle elektronski provjeravamo. Elektronska provjera glasanja od 49. Jesu svi završili? Zaključeno glasanje elektronsko. Prihvaća se 49. amandman prijedlog. Nastavljamo. Idemo dalje sa zahtjevom za izmjenom broj 46, amantman 46. Za, protiv, suzdržanih. Dakle, idemo elektronski provjeriti. Otvara se elektronsko glasanje. Jesu svi završili elektronskom glasanjem? Završeno je elektronsko glasanje. Prihvaća se ovaj amandman. Nastavljamo amandmanom 43 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 49. Amandman 49 za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. 50. Za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 44 za, protiv, suzdržano, odbija se. Idemo na 51. 41 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. Nastavljamo sa zahtjevom za izmjenom 61, 62 i Agri. 61, 62 i Agri 7 za, protiv, Suzdržano? Usvaja se. 63 za. Protiv? Suzdržano? Odbija se. 9 za. Protiv? Suzdržano nije jasno, idemo elektronski provjeriti. Brojku 9, deveti prijedlog. Završeno elektronsko glasanje. Prihvaća se.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 Usvaja se. Nas u sreću. Pa smo ovo provjerili. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Molim elektroničku provjeru. O amandmanu 22. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvesen. Trideset 34. Tko je za? Protiv. Suzdržan odbija se. 35. Tko je za? Protiv. Suzdržan odbija se. 17. Tko je za? Protiv. Suzdržan u se. Zatim glasujemo o amandmanu 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Molim elektroničku provjeru za amandman 19. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. 36. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 23. tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Možda bismo mogli podignuti te zastore kad već imamo sunca malo, to je jako rijetka stvar. E, digu, dižu se. 24. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Možemo sada odmah početi sa finalnim glasanjem jer sve je drugo suvišno. Dakle, idemo elektronskim putem, otvara se glasanje. Final vote, the first one. Ovdje se glasuje o izmjenjenom prijedlogu amandmana. Svi su glasovali? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 47 za, 17 protiv. Idemo dalje. Glasujemo o prijedlogu rezolucije. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 47 za 15 protiv usvaja se. Sada ću dati riječ izvjestitelju. Gospođe Gerling, želite li dobiti mandat za pregovore, za vođenje pregovora? Ukoliko to želite, recite da. Hvala predsjedniče. Ne, ja ne tražim mandat. Frau Görling, Gospođa Görling nije htjela mandat, a ne vidim nikog drugog u dvorani koji bi željeli dati mandat, pa bi onda sa ovim ovdje završili i nastavili prema našem dnevnom redu s daljnjim glasanjem. Dobro. Srdačne čestitke. A mi nastavljamo s izvještajem Krisa Davisa. Možda bi oni koji žele napustiti dvoranu mogli isto napustiti bešumno kako bismo mi na miru nastavili svoj posao, odnosno glasali o izvješću Krisa Davisa. Dobro, dakle počinjemo. Konsolidiran izvještaj 1 za konsolidirani tekst pročišćeni, jedan za, protiv, usvaja se. Nastavljamo sa 25. Es wird Ihnen Check gewünscht? Gut, 25. Da li želite provjeru? Ne, dobro, 25. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo to, jer nije jasno. 25. molim elektroničku provjeru. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada smo na konsolidiranom dva. Za, protiv. Suzdržan. E, pučani nisu sudjelovali u glasovanju. Molim provjeru konsolidiranog amandmana 2. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nije jasno. Molim elektroničku provjeru za 37. amandman. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 38. za protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Konsolidirani četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konsolidirani treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo dalje, 45. tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno, molim elektroničku provjeru. 45. amandman, su li svi glasovali, zatvaram glasovanje, usvaja se. Idemo dalje, pročišćeni predlog na 7 za, protiv, zeleni imaju većinu sa četiri glasa protiv. Možda bi bilo dobro to provjeriti elektroničkim putem. Dakle, pročišćeni sedam, jesu svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Odbija se. Pročišćeni tekst 7 za, protiv, e, odnosno pročišćeni 5 za, protiv. Molim provjeru elektroničkim putem. Pročišćenog teksta broj 5. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 36. Tko je za? 63. Odnosno, tko je za? Protiv? Odbija se. Idemo dalje s pročišćenim 6. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru za šesti. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo dalje. 77. Za, protiv, suzdrani, odbija se. 79. Za, protiv, suzdrani, odbija se također. 80. Za, protiv, suzdržan ne odbija se, također 82 za, protiv, suzdržan odbija se, 78 za, protiv, suzdržan odbija se, 81 za, protiv, su, odbija se, 83 izvjestiteljev za, protiv, usvaja se, 84 za, protiv, odbija se. 85. za, protiv, odbija se. 86. za, protiv, suzdržan, odbija se. Usvaja se ispravka, ali provjerit ćemo ipak. 86. molim elektroničku provjeru. Svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 87. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. Mm, da, dobro, provjerit ćemo elektroničkim putem 87. Jesu svi glasovali? Zatvoram glasovanje. 88. za, protiv, odbija se pročišćeni osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. amandman za, protiv, odbija se, pročišćeni deseti za, protiv, usvaja se. 97. Tko je za, protiv, odbija se. Pročišćeni 11. za, molim elektroničku provjeru, 97. elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Pročišćen 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Pročitani tekst 14. za, protiv, suzdrani, usvaja se. Prelazimo sada na e, pročićeni 12. za, protiv, suzdrani. odbija se. No, provjerimo to elektroničkim putem. Konsolidirani tekst, e, tekst 12. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na prošljeni tekst 13. koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sto osamnaest i sto su identični. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se 120. Tko je za? Protiv? Suzdržan odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržan odbija se. 122. Tko je za? Hoćete provjeru? Dobro. Idemo provjeriti elektroničkim putem 121. amandman. Svi, molim, otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 122. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 123. Tko je za? I 124. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. 126. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 128. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 125. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 127. Od, otpada. Prelazimo na 129 i 130. Identični su. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. Prelazimo sad na amandman 132. Tko je za? Protiv, suzdržan, nije jasno, molim provjeru elektroničkim putem, 132. otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 133. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nije jasno, molim elektroničku provjeru za 133. amandman, otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Odbija se. 138. E, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 135. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ne, molim da napravimo provjeru 135. elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 136. Otvaram glasovanje. Ne, 136. Tko je za? Protiv? Nije jasno, molim elektroničku provjeru. Amandman 136. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Pročišćeni tekst 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Sada e, amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nije jasno. Molim elektroničku provjeru. Svi su glasali. Odbija se. Konzu... E, Pročićeni 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se peti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Šesti, tko je za? Odbija se. Sedmi, tko je za? Protiv? Suzdržan, odbija se. Amandman osmi, tko je za? Protiv? Suzdržan, odbija se. Amandman deveti, tko je za? Protiv? Suzdržan, nije jasno, molim elektroničku provjeru. Amandman 9. Elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? 9. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Pročišćeni deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Trinesti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Četrnesti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Petnaesti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Uvodna izjava C od ITRA. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Uvodna izjava D ITRA. Dobro, provjerit ćemo elektroničkim putem e, napomen, izjavu C. Svi su glasovali. Sad zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava D. i Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. Uvodna izjava E. Itre. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. Paragraf dru, e, drugi. Itre. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Pročišćenje tek 17. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se šesti. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. osam. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 10. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 11. Tko je za? Molim elektroničku provjeru za deseti amandman. Otvara se glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedanesti. Itre. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Itre šestnesti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Osamnesti. Opet itre u pitanju. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se odnosno usvaja se, dobro, molim provjeru elektroničkim putem, 18. Otvaram glasovanje, su svi glasovali, zatvaram glasovanje, usvaja se. 20. od itra, tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. I došli smo do e, elektroničkog e, konačnog glasovanja, otvara se glasovanje. Jesu svi glasovali? I evo ga, došli smo do kraja glasovanja. 51 za, 12 protiv, 1 suzdržan. Kris, izvoli. Hva, želim zahvaliti Uh, o Sjeni, čiji je doprinos e, glede uvodnih izjava uveliko poboljšao moje prvobitni prijedlog i sada smo dobili jako jasnu e, izjavu i komisija će e, moći ovo staviti u sustav i imamo sad ovdje mjere koje će pomoći razvoju tehnologija i smanjenju emisija ugljičnog dioksida u atmosferu. Hvala velika. Hvala Kristevi. Sad ćemo nastaviti sa izvješćem kolege Vittorija Prodija. I odmah krećemo. Stafio. Kompromisni amandman 1. Tko je za? Protiv? sve se. Prelazimo sada na glasanje. glasenju. Dakle, o, 55. amandmanu. Tko je za? Protiv? suzdržani? ECR eh, ne sudjeluje. Iz kojeg razloga? A, kolegica Rodber nam kaže da je pre... Dosadno, evo ga, počinjemo s 55. Tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni 2 za, protiv, usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za, protiv, usvaja se. Nastavljamo. I to brzo kako se ne bismo dosađivali pročišćeni amandman broj 4. Tko je za? Odno provjeravamo elektroničkim putem četvrti A. E, pročišćeni 4A. Stranica sedma. Jesu li svi glasali? Glasanje zatvoreno. Usvaja se. Prema tome četvrti B otpada. Nastavljamo. 148. Kod mene je to na desetoj stranici. Tko je za? Protiv? Ne, nije jasno. Provjera elektronskim, putem za 148. amandman. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usveja se. Pročišćeni Broj 5. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromisni 7. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 144. Za? Protiv? Usvaja se. 149. za, protiv. Usvaja se. Kompromisni osmi za protiv, suzdržani usvaja se deveti, kompromisni za protiv, usvaja se kompromisni deseti za protiv, usvaja se. Odbor za je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti za, protiv, usvaja se. Empol 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi, tko je za, protiv, suzdržani, drugi, za, protiv, usvaja se. Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se četvrti za protiv usvaja se, šesti za protiv usvaja se, sedmi za protiv usvaja se. Empl je prvi za eh, protiv usvaja se, drugi za protiv usvaja se, kompromisni jedanesti za protiv usvaja se. Od devetom ne glasamo, dvanesti kompromisni za protiv usvaja 20 za, protiv, odbija se. 21 za, protiv, usvaja se. Dvadeset drugi za, protiv, usvaja se. Dvadeset treći za, protiv, usvaja se. 26. za, protiv, odbija se. 13. kompromisni za, protiv, usvaja se. Konačno glasanje je, kao i uvijek elektronskim putem. Jesu li svi glasali? <clears throat> Glasanje je zatvoreno. 60 glasova za i 1 glas protiv. Usvaja se i tu čestitamo Vitoriju Prodiju. Vitoriju. Htio bih e, se zahvaliti kolegama na podršci koju su mi ukazali. Iznad svega zahvaljujem se e, osoblju iz moje ekipe, naročito gospođe Graso ovo je bio jako, jako zahtjevan posao i obivan, e, naime kada smo sastavljali e, i redigirali kompromise. Hvala. Prelazimo na izvješće Pilar Ajuzo. Krećemo. Imko prvi. Tko je za? Protiv suzrani usvaja se. Regi šesti. Za. Protiv. Suzrani usvaja se. Regi sedmi. Za. Protiv. Suzrani usvaja se. Kompromisni prvi. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. FEM osmi. Za. Protiv suzdržani. Elektronska provjera. Osmi, otvaram glasanje. Su si glasali, glasanje je zatvoreno. Usvaja se FAM 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 13. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni treći. Za protiv suzdržani usvaja se. 59. E, za protiv suzdržani. E, da, e, tu je samo jedna osoba glasala. Glasamo iz početka. 59. Za protiv suzdržani usvaja se. Amandmani vam otpadaju. Prelazimo na sljedeći. Za protiv suzdržani usvaja se. Na trećoj stranici se nalaze LN. Za protiv suzdržani usvaja se. 68. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromisni šesti. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se kako ste ne bi osađivali 18. fem za protiv sudržani provjera elektronskim putem. Fem 18. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Fem 18. za protiv suzdržani odbija se. Prelazimo na 74. za, protiv, suzdržani, elektronska provjera. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 75. za, protiv, usvaja se. 77. za protiv suzdržani usvaja se imko. Otpada. 76. za. Oprostite, e, i ovaj otpada. E, glasamo svega o drugom dijelu. 76. drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Fem drugi. Za protiv suzdržani odbija se fm 3 za protiv suzdržani odbija se kompromisni 7, za protiv suzdržani usvaja se kompromisni osmi za protiv usvaja se 85. za protiv suzdržani usvaja se. 86. za, protiv, suzdržani usvaja se. 87. ne oprostite, FM5. za, protiv, usvaja se. 87. za, protiv, suzdržani usvaja se. 88. za, protiv, suzdržani usvaja se. 89. za, protiv, suzdržani usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani usvaja se. 92. za, protiv, suzdržani usvaja se. Imko drugi za, protiv, suzdržani odbija se. 93. za, protiv, suzdržani usvaja se. A novi e, za, protiv. Dakle, prelazimo sada na FEM prvi za, protiv, suzdržani usvaja se. 96. za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni deveti za protiv, suzdržani usvaja se. 97. za protiv, suzdržani usvaja se. 98. za protiv, suzdržani usvaja se. 101. za protiv, suzdržani usvaja se. 99. 101. E, Tko je za protiv suzdržani usvaja se. 102 za protiv suzdržani usvaja sme. 111. za protiv suzdržani usvaja se. 109. za protiv suzdržani usvaja se. 110. za protiv suzdržani usvaja se. 113. za protiv suzdržani usvaja se. 113. za protiv suzdržani usvaja se. 114. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni pročišćeni B za protiv suzdržani usvaja se. Imko treći za, protiv, suzdržani. Elektronska provjera. Svi su glasali. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 120 glasova, 120 i za, protiv, suzdržani usvaja se. 121. otpada, otpada. 122. ko je za? Protiv? Suzdržan, prihvaća se 123 za, protiv, suzdržanih, usvaja se 124 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Imko 10 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 125 pada, otpada, 126 za, protiv, suzdržan, usvaja se. FAM 6 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. IMKO 4 u pri, 126 otpada. Imko 12 također otpada. Idemo dalje s tekstom. FEM 7. Za. Protiv. Suzdržano odbija se. FEM 12. Za. Protiv. Suzdržano odbija se. Zatim FEM 14 e, za. Protiv. Suzdržano odbija se. FEM 20 za protiv, suzdržano, odbija se. Onda imamo regi 3, to otpada. I prelazimo na uvodnu, uvodne napomene, napomene. Tu imamo zahtjev za promjenom broj 2, pri usvojeno 3, za, protiv, suzdržano, usvaja se. 4 i 5 zajedno, ko je za, ko je protiv, suzdržano, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Kompromisni prijedlog C za, protiv, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Zatim, regi otpada, pa 14 za, protiv, suzdržano, usvaja se 15 za, protiv, suzdržano, usvaja se 16 za, protiv, suzdržano, usvaja se 17 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Sada prelazimo na kompromisni prijedlog teksta 11. Za, protiv, suzdržano, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržano, usvaja se. I zatim glasamo o 25. amandmanu prijedlogu za, protiv, suzdržano, usvaja se. Kompromisni prijedlog 12 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržano. Nije jasno, znači idemo o prijedlogu teksta za amandman 32 elektronski glasat. Glasali smo svi, zaključujemo glasanje, usvaja se. Sad prelazimo na konsolidirane, odnosno pročišćene prijedloge tekstova. Konsolidiran e, konsolidirani 11 za, protiv, usvaja se 14 za, protiv, suzdržano usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 48 za, protiv, usvaja se, kompromisni, kompromis 14 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Prelazimo na 51. Tko je za? Protiv? suzdržano, nije jasno ko je suzdržan, idemo 51 elektronski provjeriti, jesu svi glasali? Elektronska provjera, završeno elektronsko glasovanje, kao, dakle jasno se odbija 51. Tako. Prelazimo na elektronsko glasanje konačno. Otvoreno je. Jesu li svi sad glasali? Zatvara se elektronsko glasanje konačno. 62 za, nema protiv, nema suzdržanih glasova. Čestitamo. Dobro. Nastavljamo s izvješćem kolegice Ester de Lange. Gospođo kolegice, možemo li početi? Dobro. Počinjemo. 43 za. Protiv. Odbija se. Dobro, nije jasno. Idemo elektronski provjeriti. Elektronska provjera glasanja o amandmanu 43 izvješća Ester de Lange. Jesu li svi glasali? Glasanje je zaključeno. 27 za, 33 protiv, odbija se. Pročišćeni tekst broj 3 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Dalje 49 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Dakle, idemo elektronske glasanje, molim. Jesu li svi glasali? Zaključeno je završeno glasanje elektronskom. Odbija se, dakle. Kompromis četvrti. Četiri. Za, protiv, suzdržano, usvaja se. 54 nastavljamo za, protiv, odbija se. Agri Pet za. Protiv. Usvaja se kompromis peti za. Protiv. Usvaja se. Ovdje netko ili telefonira ili non stop nešto pred sebe žubori i pripovjeda. Ne znam s čim ste radili, možda ste bili na Twitteru ili na telefonu, ali molim ne. Sad smo na kompromisu šest. Ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. 63. Za. Protiv. Suzdržano odbija se. 64. Za. Protiv. Suzdržano odbija se. 65. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 66. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 67. Za. Protiv Suzdržano usvaja se. 68 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Agri 1, dio 2, drugi dio, part 2, za, protiv, suzdržano, usvaja se. Agri 2, za, protiv, suzdržano, usvaja se. 69 za, otpada, dakle 71 za, protiv, suzdržano, nije jasno. Idemo o 71 elektronske glasovati. Jesu svi dali glas elektronskim putem? Završeno je glasovanje elektronsko. U 71. Odbija se 71. 72 za. Protiv. Suzdržano. Usvaja se. 74 za. Protiv. Us, suzdržanih. Usvaja se. 75 za. Protiv Suzdržano nisu jasni glasovi. Molim 75 elektronskim provjeravamo. Jeste dali svi glas elektronskim putem? Zaključeno elektronsko glasovanje. Usvaja se. 123 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. 77 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. 70 za. Protiv suzdržanih, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 6 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 80 za, protiv, Suzdržanih nije jasno. Idemo o broju 80 elektronski kontrolirati. ste svi dali glas? Završeno elektronsko kontrolno glasanje. Odbija se. Onda 81 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 82 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 83 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 84 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 85 za. Protiv. Suzdržano odbija se. Agri 16 i 6, o njima se ne mora glasati. Onda 86 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 87 za. Protiv. Suzdržano nisu jasni glasovi. 87 molimo glasanje. Još jedan put elektronskim putem. Sada zaključeno glasanje. Odbija se. Zatim 88. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 94. Prvi dio za, protiv, suzdržani, nije jasno, idemo elektronski početi, otvoreno elektronsko glasanje kontrolno. Jeste dali glas? Dobro. Zaključeno je elektronsko glasanje. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. amandman za, protiv, usvaja se, 96 za, protiv, usvaja se, 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda imamo usmeni amandman 1, za, dakle, to je za usmeni amandman 1. Usvaja se. Onda dolazimo na pročišćeni tekst amandmanskih prijedloga 7. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Zatim 107. Tko je za? Protiv? E, suzdržani nije jasno. Prema tome elektronska kontrola. 107. Jeste svi glasali elektronskim putem? jasno se odbija. Zatim 101. Za, protiv, suzdržani. Isto nije jasno, idemo ponovno elektronski. Dakle, 101. Elektronski, Jeste dali glas? Završeno je glasanje elektronsko. Usvaja se. 112 za, protiv, usvaja se. 113 za, protiv, usvaja se. 114, 113 ćemo po želji provjeriti jer vidimo da elektronski dajte glas. Jeste svi dali glas? Elektronsko glasovanje je završeno. Zatvara se. Prihvaćano. 114 sada. Za, protiv, suzdržano odbija se. 115 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Imko 1 otpada. Dakle, 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 7. O tome se ne mora glasati. I nastavljamo na Agri 14. Isto se ne mora glasati. Zatim idemo sa Schnellhartem. 124. amandman. Za, protiv, usvaja se. 125. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. za, protiv, odbija se. 128. amandman za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 8 otpada i sljedeće također. I nastavljamo sa 73. amandmanom za, protiv, suzdržanih usvaja se. 131 sa jednim usmenim amandmanom. Prvi dio. A. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Onda 135 za protiv, suzdržanih, usvaja se 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se 137 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Elektronska provjera, molim, uz 137. Jeste glasali? da dali glas elektronskim? Završeno elektronsko glasanje. Usvaja se. Zatim kompromis 10. Za, protiv, usvaja se. 140 za, otpada. 140, pardon, od sad 141 za, protiv, u suzdržanih usvojeno. 143 za, protiv, usvojeno. Agri 11 za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 15 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani usvaja se 2, za, protiv, suzdržani usvaja se 3, za, protiv, suzdržani usvaja se 4 otpada, 5 za, protiv, suzdržani usvaja se 6 za, protiv, suzdržani usvaja se 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devet za, to trebamo provjeriti. Dobro, provjerit ćemo. Znači, osmicu. Jesu svi glasali elektronski? Završava se glasanje elektronskom. Dobro. Usvaja se. Zatim amandman 9 za, protiv, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zeleni, a dobro, zeleni traže provjeru. Evo, idemo elektronsko glasanje otvoreno za provjeru, dajte. Jesu svi dali glas? Završeno je, zaključeno je elektronsko glasanje. Odbija se kompromisni prijedlog prvi. Kompromis jedan. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dafür. 24. Tko je za? Protiv. Nije jasno. 24. Molim elektroničku provjeru. Jesu svi glasovali? vam glasovanje. Usvaja se. 25. je amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Pročićeni drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 30. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? A ovaj otpada, 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se? 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 36. Otpada. 37. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se 38. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se 39. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se 40. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se 41. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se 40. I... Ne, provjerit ćemo elektroničkim putem 41. Jeste svi glasovali? Zatran glasovanje. Usvaja se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Ne. nije bilo jasno. Molim da elektronički provjerimo 42. amandman. Jeste glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Došli smo dakle do završnog glasovanja, otvaram glasovanje elektroničkim putem. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Čestitam. Ester pedeset 58 kroz 58. Prelazimo sad na Wildlife Cry Wildlife Crime. Und hier stimmen wir ab über 19. Sad glasamo o 19. Za, protiv, dakle usvaja se 20 za, protiv, suzdržano usvaja se 21 za, protiv, suzdržano usvaja se 22 za, protiv, suzdržano usvaja se 22, još jedan put se za, protiv, suzdržano usvaja se 24 za, protiv, Suzdržan, usvaja se 25. Tko za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 26. Tko za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 27. Tko za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 29. Tko za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 30. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 31. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se 32 za, e, to je, to je išlo zajedno, dakle 33 za, protiv, suzdržan, usvaja se 34, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 35, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 36, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 37, za, protiv, suzdržan, usvaja se 38, za, protiv, suzdržan, usvaja se 39, za, protiv, suzdržan, usvaja se 40 za, protiv, suzdržan, usvaja se 41 za, protiv, suzdržan, usvaja se 42 za, protiv, suzdržan, usvaja se 47 za, 47 još nismo glasovali o 47. 42. Molim dakle elektroničku provjeru za 42. za. Mislim, izvolite, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Sedam nula. Četrdeset sedam. Tko je za? Protiv? Suzdran? Molim elektroničku provjeru za 47. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 46. Šesti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 43. je podijeljen. 44. 45 zajedno. Tko je za? Protiv suzdržan, nije jasno, molim elektroničku provjeru. Za 44 i 45 otvoram glasovanje, jesu li svi glasovali, zatvoram glasovanje, usvaja se 49 za, protiv, suzdržan, usvaja se 50 tko za, protiv, suzdržani, odbija se 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. Prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se 57. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se 60. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman 61. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se 63. za, protiv, suzdržani, usvaja se 64. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 65. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 66. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 67. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 71. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 73. Tko za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 72. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 74. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 75. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 77. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 78. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se nije jasno. 78. molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 77. Za. Protiv. Suzdran. Usvaja se. 79. Za. Protiv. Suzdran. Usvaja se. 81. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 82. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Molim provjeru. 82. Jesu svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Da, o tome ćemo kasnije razgovarati, možda malo više. 82. tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 84. za, protiv, suzdržan, usvaja se 85. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdrani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdrani, usvaja se. Četvrti za, protiv, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi za, protiv,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 nema suzdržanih. Želim čestitati e, sponsorima ove rezolucije i završavamo s današnjim radom. Sutra ujutro u 9 sati imamo sastanak koordinatora, u 10 sati nastavljamo sa e, sjednicom u punom sastavu. Želim vam prijatno večer i vidimo se sutra.